Kolege, možemo usvojiti dnevni red. Hvala. Nemamo priopćenje, već e, pojašnjenje usmenog amandmana tu je bila mala zabuna. E, oni koji e, podnose usmena priopćenja prvo moraju dići ruku. To se također ne može učiniti u zadnji čas. E, I, amandman treba pročitati autor. Ne može se podnijeti samo tekst. Jeste dobili karticu? Malo nastojim dobiti na vremenu. Sad ćemo e, imati test. Počinjemo s testom. Otvaram glasanje za test. Glasanje je otvoreno. Gotovo? Hvala lijepa. E, oprostite, ne, nije gotovo. Još šest kolega trebaju glasati. Koliko kolega nemaju glasačke kartice? Bran, Renato... nadamo se da Brajanova kartica dolazi. Ne možemo puno čekati jer poslije ovoga imamo trijalog. Još nam jedna kartica nedostaje. Samo jedan socijalist nema još. E, e, SID nema karticu, jedan kolega. Možemo ići dalje sa glasanjem uredbe o, e, novčanim tržištima, fondovima novčanih tržišta. A 224, amandman 224 za, protiv, Provjera. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Odbija se 21 amandman izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvaja se. 225 za, protiv i sorry, ima glasačku karticu suzdržani odbija se 22 amandman izvjestitelja za protiv suzdržani odbija se 229 za protiv suzdržani usvaja se Amandman 226 za, protiv, suzdržani, odbija se. 228 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A, dio je prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dio 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dio treći, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dio peti, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dio šesti, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prostite, došlo je do greške. Na stranici četiri, Ako se odbija, a ne ako se usvaja. To znači e, da ovo ostaje. Odobrili smo, usvojili smo cijeli kompromis. Idemo na 261 za. Okrenite stranicu protiv E, e, suzdržani odbija se 264 za protiv suzdržani odbija 262 za protiv suzdržani odbija se 63 za protiv a suzdržani odbija se 65 za protiv moramo provjeriti 265 Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 266 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerimo za svaki slučaj. Otvaram glasanje 266. ne radi, promijeni mjesto. Zatvaram glasanje. Odbija se 2, 6, 7 za, protiv, provjera. 267 provjera otvaran glasanje. Zatvaran glasanje. Odbija se. 268 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 269 za. Protiv. Suzdržani odbija se Mislim da se odvija, ali e, tjesno je provjer. Otvaram glasanje 269. Još dva glasa nam nedostaju. Ne žele glasati. Zatvaram glasanje. Odvija se. 271, 271 za, protiv, suzdržani odbija se 270 za, protiv, suzdržani odbija se 272 za, protiv, suzdržani odbija se 273 za, protiv, suzdržani provjera 273 otvaram glasanje. Zatvoren glasanje. Odvija se. 274 za, protiv, suzdržani, odbija se. 276 za, protiv, suzdržani, odbija se. 277 za, protiv, suzdržani, Mislim da se odbija. Provjerimo. Otvara glasanje. 277. Zatvara se glasanje. Odvija se kompromis H, prvi dio. Usvaja se dio 2 za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis i za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dio 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G, prvi dio, e, za, protiv, suzdržani, usvaja. Dio 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dio 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 339 za, protiv, suzdržani, odbija se 3-4-0 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera 340, otvaram glasanje. Odbija se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 357 za, protiv, suzdržani, odbija se 359 za, protiv, suzdržani, odbija se Provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se kompromis N za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 364 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis O za, protiv, suzdržani, usvaja se. 397 za, protiv, suzdržani, odbija se. 398 za, protiv, suzdržani, provjera. 398, otvaram glasanje. Vote Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis K za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis L za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 422 za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija e, provjera, otvaram glasanje. Imamo jedan glas d a previše. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 52 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 425 za, protiv, suzdržani, odbija se. 424 za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija. Provjera. Otvaram glasanje. Moja greška, upravo. Nisam dovoljno pazio. 4-2-4. Zatvaram glasanje. Odbija se. 426 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odvija, ali ćemo provjeriti. 426, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 428 za jednaki broj glasova. Nismo vidjeli. Mislio sam da to vidite. 428 za. Protiv suzdržani, odbija se. 4, 430 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis P za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis Q za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvaja se. 478 za, protiv, suzdržani, odbija se. 479 za, protiv, suzdržani, usvaja. 481 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 480 za, oprostite, 482 za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija, ali provjerimo, otvaramo glasanje za 482. Odbija se. 485 za, protiv, suzdržani usvaja se 484 za protiv suzdržani usvaja se 486 za protiv suzdržani provjera 486 provjera otvaram glasanje Zatvaram glasanje. Odbija se. sedam za, protiv, suzdržani, odbija se 4 devet za protiv suzdržani odbija se nula za protiv suzdržani odbija se dva za protiv suzdržani odbija se kompromis D Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 510 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. ne izvjestitelj oprostite nije jasno 496 za, protiv, suzdržani, odbija se. 512 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E, e za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dio 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dio 3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 za prvi dio protiv suzdržani usvaja se 1a e, u dijelovima usvaja se drugi dio za protiv suzdržani usvaja se treći dio za protiv suzdržani usvaja se moram ovdje nešto pročitati ne ne nije potrebno idemo 557 e, Alain Lemassur, Alain Kadek za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis T za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis U stranica 36 e, dio prvi za, protiv, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se duplo V za protiv suzdržani usvaja se 78 za protiv suzdržani usvaja se ima idemo na 706 706 sada to je to je identično ne moramo ponavljati glasanje ako se usvaja, idemo, idemo na kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis X za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 745 za, protiv, suzdržani, odbija se 747 za, protiv, suzdržani, odbija se 746 za, protiv provjera 746 zatvaram glasanje odbija se amandman 87 za protiv suzdržani usvaja 748 za protiv mislim da se usvaja provjera 748 Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 749. E, Za, protiv, suzdržani odbija se 750. Za, protiv, odbija se 751. Za, protiv, suzdržani odbija se 753 za, protiv, suzdržani, odbija se 752 za, protiv, provjera 752, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 754 za. Protiv suzdržani, provjera 754, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. adopte Usvojeno. 755, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis S, tko je za? Protiv, suzdržani, Usvojena Kompromis je Y. Četrdeset strana. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 97 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 98 za, za, na 98, EPP je za. Dakle, 98, tko je za, tko je protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno 99 za, protiv, je usvojeno. 100 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 101 za protiv, suzdržani, odbijeno, 102 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo elektronički 102, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno odbijeno 103 za protiv provjerit ćemo elektronički 103 glasanje je otvoreno glasanje je zatvoreno usvojeno 104 tko je za protiv suzdržani odbijeno. 105 za protiv. Mislim da je isto odbijeno, no provjerit ćemo. 105. glasanje otvoreno. Vote is closed. Zatvoreno, odbijeno. 106 za protiv, suzdržani. Alde, jeste li protiv? Odbijeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 107 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 108 za, protiv, Provjerit ćemo elektronički 108, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 3, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 109, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 110 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 111 za, protiv, suzdržani, Mislim da je usvojeno, provjerit ćemo. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 112 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. stop, Broj 5 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 6 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 114 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 115 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno 7 za. Ispričavam se. Nakon 115. Ostali se ne razmatraju. 118 za. Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis Z. Prvi dio za. Protiv suzdržani usvojeno. Drugi dio za. Protiv suzdržani usvojeno. Dio treći za protiv suzdržani usvojeno, 129 za, protiv suzdržani usvojeno, 130 za, ispričavam se, 131 za, protiv suzdržani odbijeno, 132 za, protiv suzdržani odbijeno, 133 za, protiv suzdržani odbijeno 134 za protiv suzdržani odbijeno 135 za protiv suzdržani odbijeno 136 za protiv suzdržani odbijeno 138 za protiv suzdržani Provjerimo elektronički. 138. glasanje je otvoreno. Usvojeno. Amandman 10 za... Ne, 139 za... Protiv suzdržani. Provjerimo elektronički. 139 ne, usvojeno. 139 je usvojen, vidim vas. 140 za protiv suzdržani odbijeni. 11 za protiv suzdržani usvojeno. 142 ne razmatra se. 143 za protiv suzdržani odbijeno. 144 identični 146 znači za protiv suzdržani odbijeno amandman 12 za protiv suzdržani usvojeno 145 za protiv suzdržani usvojeno 147 za protiv Glasamo dakle njemu kompatibilnicu 147 za protiv suzdržani usvojeno, 148 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis AA za protiv suzdržani usvojeno, 155 za protiv suzdržani usvojeno. Stop. 58 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronički, 158 glasanje je otvoreno. Usvojeno. 159 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 170, 161 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 162 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 163 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 168 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 166 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 167 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 169 za, protiv, provjerit ćemo elektronički. 169 glasanje je otvoreno. Glasanje zatvoreno. Odbijeno. 170 za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo elektronički. 170. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 171 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 172 za, protiv, suzdržani, osvojeno? Kompromis AB za, protiv, suzdržani, usvojeno. 194 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis AC, drug, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 195 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dvijesto dva. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 211 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 212 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prelazimo na 214. Ne, povučen je ili nije. Dobro, 214. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19 je povučen, 215 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronički 215. glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 219 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prelazimo na 220, ne to se ništa ne razmatra dalje, dakle konačno glasanje, poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Trideset četiri za osamnaest protiv pet suzdržanih izvješće je usvojeno sa apsolutnom većinom. Moramo glasati o zakonodavnoj rezoluciji. Glasanje je otvoreno. Glasanje je otvoreno. zatvoreno. 35 za, 18 protiv, 3 suzdržana. Izvjestitelj želi riječ. Hvala vam. Što se sljedećeg glasanja tiče, samo bih rekla da ukoliko glasamo za ovo, idemo na trijalog, ukoliko glasamo protiv, ide se na plenarnu. Samo sam htjela pobrinuti se da svi ispravno to shvate. Dakle, naša odluka bila da se ide na plenarnu u travnju, samo sam željela da predsjedatelj to još jedan puta potvrdi. Dakle, ne, moramo, ne glasamo ne kako bismo došli na plenarno sa time. Sve. Zamolio bih vas pažnju. Mislim da ovdje imamo izvješće e, gdje je vijeće daleko od sporazuma i zbog toga nema razloga da ne bismo sa time išli na plenarno. Vidli smo prilično uski prostor za manevriranje i tako pozivam sve da se sa time ide na plenarnu zbog čega zapravo o ovome ne moramo niti glasati. Sve, da, to je upravo prijedlog izvjestiteljice, da se ide na plenarno. Njezino pitanje na koje ja odgovaram ne, je da ukoliko idemo na plenaru, plenarno trebamo glasati ne što se tiče ovog mandata za pregovore. Dakle, možemo glasati o prijedlogu izvjestiteljice da se sa ovime na plenarno ide. Tko je za? Dakle, glasamo o prijedlogu izvjestiteljice da se ide na plenarnu. Tko je za? Dobro, pojmenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Za plenarnu. Nearly unanimity. Thank you very much gotovo jednoglasno. Zahvaljujem, čestitam izvjestiteljici. Can, I say something? Uh, uh, you have to use the micro. I just wanted to say thank you everyone. Samo sam željela svima zahvaliti, zahvaliti izvjestiteljima u sjeni, asistentima, tajništvu, svima na vašoj pomoći i isto tako na eh, političkom posredovanju. Hvala. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi kolege, bio bih vam zahvalan da zauzmete mjesta. Nina Sven, oni koji bi željeli ostati u sali, molim da zauzmu mjesta, a svi ostali nek napuste sa dvoranu ili u najmanju ruku prestanu razgovarati. Hvala lijepa. E, e, broj četiri indeksi koji se koriste kao referentne vrijednosti u financijskim ugovorima i financijskim instrumentima. Imamo e, sada savjetovanje o amandmanima. Kora ima riječ. Kora, izvolite. Skoro si, ste dobro izgovorili moje ime. Hvala. Uh, Hvala lijepo. Dosija mjerilima nastavlja se. Radimo i dalje na tome. U ponedjeljak smo prvi kompletni niz kompromisnih amandmana ponudili tijekom proteklih tjedana. Imali smo neke konstruktivne sastanke sa izvjestiteljima u Sijeni. Drago mi je vidjeti da eh, svi smatramo da ovo hitno, da je nužno pogurati ovaj dosije, osobito sada kada se vijeće složilo uh, s nama o načelnom pristupu. Dakle, smatram da bismo trebali to ubrzati što je više moguće. nadajem uh, se raspravi o predloženim kompromisima sa svim izvjestiteljima u Sijeni, naravno počevši s ovom razmenom gledišta i nakon toga danas sastankom izvjestitelja u Sijeni. Hvala. E, e, ima, pučani imaju e, riječ. Ludvik Nidamaja. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala vam. Zahvalio bih Kori i njenom timu na odlično obavljenom poslu. Osobito uzevši u obzir složenost ove teme, mislim da doista rade najbolje što je moguće i po meni sve glatko napreduje. Samo bih sažao nekoliko točaka E, na početku pretpostavljam da se moramo sa dva glavna pitanja pozabaviti. Prvo je bilo proporcionalnost, osobito e, sa težištem na uredbu za one kritične, najvažnije referentne vrijednosti kao i za druge. A drugo pitanje koje je bilo čvrsto u prijedlogu komisije je kako se odnositi prema režimima trećih zemalja na pošten, transparentan način. Pretpostavljam da izvjestiteljica se uspješno bavi sa svim ovim problemima za nadolazećih par dana. E, vidim tek nekoliko manjih e, točaka, ali reći ću najprije ono sa čime sam zadovoljan. E, postignut je kompromis što se tiče kritične važnosti referentnih vrijednosti, sa time sam zadovoljan i cijenim pristup izvjestiteljice što se tiče proporcionalnost između kritičnih i nekritičnih referentnih vrijednosti. I isto tako dakle na objašnjenjima drugih referentnih vrijednosti. Struktura prijedloga i amandmana predstavlja jedan dobar temelj za odnos prema trećim zemljama. To je važno, to je bila jedna manja prepreka na početku, a sada su još ostali samo neki tehnički detalji, način na koji je sve sročeno, što nije toliko ključno. Još bih se rado sredotočio na amandmane o pravnoj sigurnosti za korisnike referentnih vrijednosti kako bismo se pobrinuli da imamo kontinuitet postojećih referentnih vrijednosti i razjasnija bih nešto o obveznim doprinosima. U proteklih par dana pojavilo se pitanje referentnih vrijednosti roba. Shvaćam koru e, što želi e, otpornijim učiniti ovo, no u obzir bismo trebali uzeti e, aneks 1a koji se zapravo bavi referentnim vrijednostima onih nereguliranih e, subjekata koji doprinose. I to moramo e, raspraviti, dakle otvoren sam e, za to, ali moramo se pobrinuti da sve skupa jednostavno bude funkcionalno i to je ono što je za mene najvažnije. Što se vijeća tiče, ja sam svakako na strani našeg parlamentarnog prijedloga i načina na koji se mi bavimo tom proporcionalnošću između kritičnih i nekritičnih referentnih vrijednosti. Ne dijelim stav komisije niti vijeća. No, pretpostavljam, rekao bih da Kore i njen tim doista dobro rade i da smo na pravom putu. Kakav kompliment, hvala lijepa, SID, Jonas Havanes Alvarez. Hvala vam. Prije svega zahvalio bih Kori u proteklih nekoliko mjeseci na svom radu i timu cijelom, dakle dobro smo radili na pokušaj iznalaženja sporazuma u našem odboru. Početni komentari što se amandmana tiče, s time ću početi pa ću zatim prijeći na kompromise. Prije svega, e, mislim da načelno postoji slaganje oko toga, oko te definicije kritičnih referentnih vrijednosti. i dakle definicija kvantitativnih, te smatram da se krećemo u dobrom smjeru. Zatim nacionalni kritički indeksi, europski kritični indeksi, neke države članice e, jedne indekse definiraju kao kritične, zbog čega su oni podložni oštrim propisima. A u drugom poglavlju, to je vjerojatno gdje će socijalisti najviše problema vidjeti, rekao kolega iz EPP-a, ne mislim da je stav vijeća proporcionalan, njihova odluka o kritičnim i nekritičnim referentnim vrijednostima i mislim da je nužno povećati proporcionalnost između te dvije stvari. No, mislim da bismo trebali još razmotriti one pokazatelje koji su nužni, koji se žele nametnuti nekritičnim referentnim vrijednostima. I također u ovom poglavlju e, pozabaviti se time kako ćemo se baviti nekritičnim vrijednostima i onim e, dobrovoljnim e, doprinositeljima, jer ne radi se samo o indeksima roba koji se razvijaju kroz doprinos ovih dobrovoljnih subjekata. Dakle, samo kako bismo dodatno osnažili e, uredbu, dakle za nekritične e, vrijednosti, mislim da nam je važno razmotriti kako možemo udovoljiti tim zahtjevima koji postoje za e, dobrovoljne doprinositelje. Tijekom nadolazećih par tjedana siguran sam da ćemo nastaviti dalje sa pregovorima. A što se tiče režima sa trećim zemljama, sustav ekvivalentnosti za indekse koji dolaze iz drugih zemalja, početni prijedlog komisije je nešto što će biti teško primijeniti. I to zbog toga što ne postoji odgovarajuća regulativa u drugim državama. Teško bi bilo e, nešto iz tih zemalja usporediti sa našim sustavom. Tako da mislim da bismo to trebali još razmotriti. Mogući kompromisi koji zabranjuju indekse trećih zemalja koje su podložne prilagodbi sustava kada se radi više sustava koji su primjeni. Ovdje se radi samo o onim e, subjektima koji su nadgledani i to mi je čudno jer ukoliko zabranimo samo te indekse, zapravo tvrdimo da ostatak europskog gospodarstva, sva, sva druga poduzeća mogu koristiti te indekse i pokušaj iznalaženja jednog pragmatičnog rješenja za režim trećih zemalja mislim da će za to biti potrebno proširiti ovo na sve subjekte koje bi mogli koristiti te indekse, ne samo na one koji su nadgledani. Što se tiče nadzornog okvira, Zato mislim da bismo trebali poboljšati suradnju između nadležnih tijela i razmotriti ulogu agencije ESME. Euribor primjerice vidjeli smo što se događa u mnogim zemljama i u moje i mislim da EZMA kao nadzorno tijelo za vrijednostne papire tržišnog kapitala mora igrati značajniju ulogu a ne svesti samo na funkciju onoga što nadležna tijela u postojećim sustavima vrše. I zaključno još zahvalio bih Kori na odlično odličnom pristupu poslu, e, osobito po pitanju kritičnih indeksa, čut ćemo mogućnosti za režime trećih zemalja, a to mislim da bi također trebalo one e, subjekte koji nisu nadgledani uključivati, a da bi ESMA trebala dobivati snažniju ulogu za kritične referentne vrijednosti, a što se tiče proporcionalnosti između kritičnih i nekritičnih, smatram da nam je tu potreban određeni okvir, i to je čvrsti okvir, e, s obzirom na trenutne kompromise, kako bismo se pobrinuli da kritični, jedan koji bi mogli biti kritični indeksi, da za njih postoji odgovarajući okvir sa odgovarajućim zahtjevima. Za nekritične indekse moramo pronaći stabilno rješenje za sve indekse čiji doprinositelji e, su subjekti koji rade na dobrovoljnoj osnovi. Hvala. Hvala lijepa Jonas za EKR, e, e, umjesto govori e, kolega Sandal Lutz. Hvala predsjedavatelju. Kane ne može, nije mogla prisustovati zbog zdravstvenih problema. Zahvaljujemo i čestitamo izvjestiteljici što poručuje i KEJ, posebice na pravodovnom podastiranju izvješća. Kej najviše brine to što prijedlog e, komisije definicija kritičnih e, referentnih e, vrijednosti još uvijek nije razjašnjena do kraja. To Kej nije posve jasno Dakle, što je pokriveno definicijom ključnih e, e, i zašto je komisija odabrala prag koji je odabrala za određivanje ključnih e, referentnih e, vrijednosti. Znači nisu u stanju dati popis onoga što je pokriveno njihovom e, uredbom. Možda je to pitanje na koje komisija poslije može dati odgovor. Mnogo je kompromisa koje e, dopušta zemljama članicama da neke neključne e, ključne kriterije odnosno neključne e, referentne vrijednosti pretvori u ključnije nešto što Kate podupire upravo zato što nema dobre definicije osim toga poziva komisiju da da popis referentnih e, vrijednosti koje će e, biti ključne iznad praga od 500 milijardi eura. Osim toga, e, čini se da u kompromisima nije spomenuto pitanje amandmana dvije druge e, stranačke grupacije, a odnose se na e, robne referentne vrijednosti. One se ne bi trebali nalaziti u ovakvom vrsti pravnog e, akta kojim se reguliraju financijska tržišta trebalo bi se popraviti, poboljšati integritet i pouzdanost referentnih vrijednosti i one se ne bi mogle i ne smiju primjenjivati na subjekte izvan Europske unije. Uključujući robne referentne vrijednosti stvaramo iluziju da smo nešto regulirali, a zapravo to je nemoguće u stvarnosti primijeniti pravne poteškoće koje stvaraju obveze za tijela izvan Europske unije ili va izvan jurisdikcije financijskih supervizora su mnogobrojne. Kej smatra da komisija mora izaći s novom uredbom koja bi pokrila robne referentne vrijednosti i u kojima bi se prepoznale specifičnosti funkcioniranja tog tržišta i tog područja. Kej smatra jednostavno da ne treba miješati te dvije teme u jednoj uredbi. Robne reform, referentne vrijednosti su već spomenute u drugim uredbama, drugim pravnim aktima gdje se govori o sankcioniranju manipulacija referentnih vrijednosti. Znači, smatra da bi se ova pitanja trebala uključiti o njima raspravljati. Hvala. Hvala lijepa Sande. Guje, e, Mariza nije ovdje. Je li netko drugi iz Guja ovdje? To nije slučaj. Onda idemo na Filipa Lamberca za zelene. Da, slažem se, trebalo bi biti uključeno kada e, čujem e, mišljenja kolegice Kej, mislim da ne možemo kombinirati dva različita elementa. Dakle, izvjestitelji se moraju odlučiti. Ja vjerujem, međutim, Kora da si obavila izostan posao. Uvodiš lakši sustav za referentne vrijednosti koje nisu ključne. Meni se to čini zdravorazumskim rješenjem, što pozdravljam. Isto tako, smatramo da vrijedi e, uključiti e, robne referentne vrijednosti međutim ne na način na koji vi to radite zato što je prag postavljen previsoko na primjer kada se odnosi na e, vrijedne metale i slično dakle prakse mora sniziti ako želimo te referentne vrijednosti prebaciti i primijeniti na sve e, robe. Međutim, nedostaju nedostaju neke referentne vrijednosti za trgovanje devizama primjerice osim toga nije jasno podupirete li još uvijek neke amandmane kao i to što ne spominjete temeljni rizik kada se referentne vrijednosti koriste za nešto za čemu nisu namijenjene primjerice za hipoteke, hipoteke što nije prikladno zato što stvara rizik, temeljni rizik dva amandmana su povezana, onaj koji spominje temeljni rizik i onaj u kojem se inzistira na primjerenoj upotrebi referentnih vrijednosti. A nisam sigurna da je to spomenuto u kompromisu. Mislim da se to mora, dakle, moramo naglasiti kako valja na primjeren i odgovarajući način koristiti referentne vrijednosti. Kada je riječ o stupnju kritičnosti, podržavamo kvantitativne i kvalitativne kriterije za određivanje kritičnosti referentnih točaka. Što se tiče kvantitativnih, smatramo da prag treba biti 100 milijardi zato što se velike referentne vrijednosti smatraju ključnim i kao drugo, što je možda čudno kada dolazi od ALDE izvjestitelja, e, činjenica da se određivanje kritičnosti prepušta nacionalnim nadležnim tijelima. Ako je tome tako, onda stvarate rizik e, stvaranja i suočavanja s različitim s različitim kriterijima i s različitim razinama kritičnosti. Dakle, komisija je predložila delegirani akt za rješavanje tog pitanja, međutim ja smatram da to pitanje ne treba biti ostavljeno nacionalnim nadzornim tijelima. u kompromisima koje sam do sada vidio ugovor ESME i uloga nacionalnih e, e, agencija. Mnoge referentne vrijednosti se stvaraju i proizvode u Ujedinjenom kraljestvu. E, Tamo je bilo mnogo zloupotreba, no s druge pak strane e, vlada je poduzela korake kako bi regulirala to područje. Mi međutim vjerujemo kako kritične, kritične referentne vrijednosti trebaju biti nadzirane na europskoj razini. Naravno, to je osjetljivo pitanje, pitanje za države poput Velike Britanije pa je pitanje delegiranja toga. No u duhu e, sporazuma vjerujem e, da i tu valjda pristupiti zdravorazumski. Ako ESMA mora nadgledati, e, nadgledati kritičnost referentnih vrijednosti mi želimo da barem u nekom trenutku ako smatra da nacionalne e, nadzorne agencije ne obavljaju dobar posao, da ona uskoči i obavi nadzor. Dakle, ponavljam, ako ESMA uoči i shvati da nadzor na nacionalnoj razini nije dobro obavljen, da bi trebala zapravo ona obaviti taj nadzor. Alde je uglavnom za europski nadzor. Da mi smatramo da nacionalna nadzorna tijela mogu obaviti dobar posao, međutim mislim da moramo zadržati mogućnost da se upletemo u te slučajeve. To je doista osjetljivo pitanje, no zamolio bih e, izvjestitelje da pogledaju kompromise koje smo postigli u prošlom mandatu, dakle da zadržimo mogućnost e, uključivanja Europske nadzorne agencije. I posljednja napomena je o ekvivalenciji trećih zemalja. Mi kao izvjestitelji iz Sjene mogli bi se složiti s prijedlogom komisije da pravni okvir trećih zemalja ne mogu imati iste značajke. A sve to kako bi mogli e, osigurati da nema istovjetnosti s našim propisima i propisima zemalja koja su sigurna porezna utočišta. Ipak vjerujem da smo postigli široki e, dogovor. Naravno, e, shvaćam da je obavljen veliki napredak u Ujedinjenoj kraljevini mi ovdje doista ne bismo e, trebali stvoriti novi razlog ljutnje protiv Europske unije u Ujedinjenoj kraljevi. Filip, hvala. E, vidim da nikoga još nema ovdje od GUEA. E, gledam na sat. Otvorit ću sada opću diskusiju. Žele li drugi kolege uzeti učešća u raspravi? Izvolite. Ako to nije slučaj, onda se vraćamo korit... E, evo, evo na kraju imamo guje ovdje. Sve je išlo prebrzo. Hvala lijepa da ste ovdje i e, napeto čekamo što ćete reći. Hvala vam. Imam nekoliko komentara. Europska komisija je predala prijedlog kako bi se povratilo povjerenje u referentne vrijednosti i da one budu pouzdane i čvrste. Koristili smo i osko načela u našem eh, radu E, htjeli smo osigurati da e, doprinositelji daju pouzdane podatke i da postoji e, prikladna zaštita potrošača. Jučer je, jučer je Esmja objavila izvješće o Josko načelima, o reviziji tih načela, možete ih naći na web stranici. Izvješće nije toliko pozitivno Naime, ističe da e, ne poštuju svi doprinositelji e, propise. Vidjeli smo neke amandmane i shvatili da ne ključne referentne vrijednosti neće biti podložne načelima e, Joska. Kako onda će se moći u budućnosti ocijeniti udovoljavaju li referentne vrijednosti e, zahtjevima EU zakonodavstva. I robne referentne vrijednosti obuhvaćene su i osko načelima e, moramo e, napraviti sve kako bismo osigurali dobar sustav upravljanja tim vrijednostima kao i načelo proporcionalnosti u smislu primjene načela na različite referentne vrijednosti. Različita načela trebaju biti primjenjena na referentne vrijednosti. ESMA i JOSKO e, dakle prepoznaju koja se načela mogu primijeniti na robne referentne vrijednosti. A što se tiče definicije ključnih, kritičnih referentnih vrijednosti, komisiji koristi za predmete na kvalitativnoj europskoj razini. A nacionalno nadležna tijela moraju samo potaknuti doprinositelje da rade svoj posao. postoje i dodatni zahtjevi. Zbog toga smo željeli unijeti novu usku definiciju. Ne možemo naravno dati sada to, taj popis jer nemam ga sobom. Međutim, mi smo time željeli e, obuhvatiti više referentnih e, vrijednosti i nadzornih e, agencija, nadzornih e, tijela. Euribor, Libor, e, Cibor, možda i još netko, ali ne mnogo njih. Samo bi na to trebali obratiti pozornost u vašim raspravama. Svjesni smo činjenice da ekvivalenti sami po sebi e, neće funkcionirati i osko načela su izdana i e, potaknite su e, svi subjekti da tome doprinose. Međutim, nakon e, godinu i pol dana vidimo da u mnogim jurisdikcijama situacija nije takva. Željeli bismo vidjeti rješenja kako bismo našli načina da e, uskladimo referentne vrijednosti trećih zemalja. Hvala. Majte Fernandez von... lijepo, Fernandez iz komisije. Sada ćemo dati riječ ponovno izvjestiteljici. Biću kratka, zahvaljujem kolegama na ohrabrujućim komentarima. E, vidim da je još pred nama malo posla. Zahvaljujem isto tako i komisiji na njihovoj reakciji i zapravo želim samo što je prije moguće nastaviti raditi na tome. Dakle, započnimo sa sastankom izvjestitelja u sjeni i pregovorimo o kompromisu. Hvala. Zahvaljujem Kora. I 9. ožujka glasat ćemo u Ekonu, a drugog ožujka vjerojatno na plenarnoj. Pređimo odmah, iako smo malo ispred našeg radnog vremena, našeg programa, dakle kako bismo izbjegli pauzu, pređimo na petu točku dnevnog reda, to su preporuke Europskoj komisiji o pregovorima o sporazumu o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja TTIP. Ponovno, Kora. Dakle, samo da izbjegnemo neke greške, devetog ožujka bi trebalo biti glasanje na plenarnoj, ne drugog ožujka. Da, hvala, hvala na tom pojašnjenju. i reč dajem izvjestitelju za petu točku dnevnog reda. Zahvaljujem predsjedatelju, znam da smo malo uranili što se tiče našeg rasporeda, no nadam se da možemo svejedno dobru raspravu imati danas. Zahvaljujem dakle na ovoj mogućnosti da se obratim odboru. E, smatram da sam se pokušao u svom mišljenju usredotočiti na mandat odbora Ekon i ispuniti formalne kriterije e, ovog mišljenja. Kao što znate, mnogi odbori daju svoje mišljenja što se tiče TTIP-a i mnogi su stvari koje bih još rado dodao van e, mandata našeg odbora, ali zadržat ću se na onome e, čime se moramo pozabaviti za Europu i SAD naravno TTIP sporazum bit će najveći e, trgovačko ulagački sporazum na svijetu i mogao bi utemeljiti pravila za takve stvari. Sve nešto bi se, bi se temeljilo na vladavini prava, na transparentnosti, e, to su sve osnovna načela i ne moram naglašavati koliko je zapravo važan e, geopolitički aspekt ovog sporazuma. Radi se i o trgovini, poslovima gospodarstva, ali isto tako geopolitičkoj suradnji sa SAD-om. Mandat odbora Ekon što se tiče TTIP-a, kao što znate, je konkurencija, državna pomoć, pristup tržištu, e, podzeću, u državnom vlasništvu i financijske usluge. Neki od aspekata kojima sam se pozabavio dotiču se i drugih odbora, no smatram da je to nužno i da je to jednostavno tako, jer konkurencija, tržišno natjecanje za koje smo mi nadležni zapravo vrlo je široka sveobuhvatna stvar. Naravno, rada ću se slušati sve vas i pobrinuti se da mišljenje odbora Ekon i naš doprinos izvješću Intea može biti snažan i konkretan. Premisa iza mojeg mišljenja, to želim prije svega naglasiti i to se napisaju prvom članku jeste da sporazum ne smije dovesti do snižavanja standarda. Područje poput zaštite potrošača, zdravstva, e, uvjeta rada, to je sve što se mora temeljiti na najvišim mogućim standardima. Neću imati vremena dotaknuti se svih točaka mog mišljenja, tako da ću pokušati preskočiti na e, neke o kojima smo najviše raspravljali na bilateralnoj osnovi s kolegama. Što se tiče pa stavka D, tu se bavimo financijskim uslugama što je u nadležnosti ovog odbora. Kao što znate, trenutno imamo pregovore o toj točki van TTIP-a. I moj stav je da bez obzira na to gdje se odvijaju pregovori, cilj pregovora mora biti pobrinuti se da zadržimo najviše moguće standarde kao što se tiče zaštite okoliša, potrošača, zdravstva i radnika. Konvergencijom pod konvergencijom smatram da se standarde mora osnažiti kako bismo mogli spriječiti širenje bilo kakvih budućih mogućih financijskih kriza. U stavku I dotičem se i SDS-a, sustava rješavanja nespora između država ulogača i pitanje kako riješiti to dotiče se tržišta konkurencije i sporova na tržištu. Tako da je moj prijedlog, jedan sustav nacionalnih sudova e, i prvo načelo se temelji na tome da i Europska unija i SAD se temelji na demokratskim načelima, vladavinim prava, transparentnosti i zbog toga smatram da bi sam pojam nekog automatskog sustava mehanizma rješavanja sporova bio problematičan. Međutim, može doći do situacija, jasno je, gdje bi mogla zatrebati potpuno nepristrana procjena. Primjerice, ukoliko slučaj e, spor se razlači godinama i mogli bi se postaviti određeni objektivni kriteriji koje se mora ispuniti kako bi se upotrijebio jedan nedržavni sustav arbitraže. Kriteriji transparentnosti mogli bi e, biti također uvedeni što se tiče takvog nedržavnog mehanizma. I jedna od mojih ideja o načelima koje se tiču transparentnosti mehanizma mehanizmu arbitraže bila je da možemo upotrijebiti ono što već imamo unutar e, komisije UN-a o međunarodnom trgovačkom pravu koja izlaže neka vrlo važna kvalitetna načela. A među drugim stvarima traži se da svi dokumenti moraju biti javno na raspolaganju i govori se o tome kako se e, miritelje može izabrati. TTIP se često spominje kao jedan zlatni standard za buduće sporazume o laganju i trgovini. Zbog toga bi nam moglo biti zanimljivo spomenuti dakle, nedržavni sustav arbitraže u slučaju budućih sporazuma sa zemljama koje e, se ne temelje na demokratskim vrijednostima, na transparentnosti i vladavini prava, a takvih je zemalja mnogo i sa njima se neprestano sklapaju trgovinski sporazumi. Riječ bih sada predao izvjestiteljima u Sijeni, i radujem se unaprijed tome što ću čuti sve vaše zamisli i tome što ćemo zajednički moći dati svoj doprinos odbora e Ekon e, izvješću e, odbora Inter. Hvala. E, hvala Jepe. Izvjestitelj u Sjeni nije sada ovdje zapučena, ali kolega Haj se javio za riječ zapučene dati. Hvala lijepa predsjedniče E, ona ne može biti ovdje, ispričava se i zamolila me da odgovorim na ovo što je danas rekao gospodin Golfer i da im zahvalim na ono što je uradio na mišljenju. Ona ima nekoliko primjedbi kao odgovor na e, mišljenje e, naročito u financijskim uslugama i na, naravno i o ISDS-u i e, zatim također o malim i srednjim poduzećima kako njihovu ulogu treba u TTIP-u ojačati. Financijske usluge, kao što je rekao izvjestitelj, moramo se jako potruditi da iskoristimo priliku i e, pregovora kako bismo poboljšali područje financijskih usluga na pozitivan način. E, moramo vidjeti što se već e, napravilo s obje strane Atlantika. Danuta Hubner kaže da bi rasprave mogle dovesti do bilateralnih e, savjetovanja prije potpisa. Trebamo imati snažne bilateralne rasprave. Drugo, Pitanje transparentnosti e, prema dionicima, e, to je e, naravno ključna stvar u financijskim stvarima kad se radi o odgovornosti izabranim tijelima. Tu također treba doći do veće transparentnosti. Eh, ISDS. Ona kaže da komisija treba razmotriti eh, eh, reformirani ISDS unutar TTIP kako bi osigurala situaciju za ulagatelje, a i države to se tiče bilateralnih ugovora sa e SAD-om i obratno. Tu treba također osigurati punu transparentnost i demokratska načela. Moramo imati i kodeks ponašanja e, i e, prizivnog e, nekog tijela koje će osigurati mogućnost priziva. To bi olakšalo pristup malim i srednjim poduzećima tržištima E, moramo također dozvoliti ulagateljima da e, traže rješavanje sporova u nacionalnim sudovima e, ali moramo imati potpuno dogovorene mehanizme ISDS-a prije no što se ugovor može potpisati. Uz naravno mogućnost obraćanja nacionalnim sudovima. A što se tiče malih i srednjih eh, poduzeća, TTIP će koristiti eh, više malim i srednjim poduzećima nego velikim poduzećima. Eh, treba pojednostavniti carinske propise i ostale birokratske zahtjeve što će znatno olakšati posao malim i srednjim poduzećima E, e, moramo imati jedno poglavlje koje je posebno posvećeno malim i srednjim poduzećima u TTIP-u. E, to mora dovesti do stvaranja također i web stranica i za Evropljanje i za SAD, poduzeća iz SAD-a moramo također imati e, sve propise na lokalnoj i federalnoj razini koji se trebaju odraziti u TTP-u. E, e, dakle, moramo posvetiti jedno poglavlje malim i srednjim poduzećima što će koristiti subjektima s obje strane Atlantika Eh, Danuta Hubner se veseli raspravi sa izvjestiteljem. Hvala lijepa za EKR. Hvala lijepa, hvala izvjestitelju. Eh, drago mi je što se možemo bilateralno sastajati, govoriti o tome i surađivati. Eh, radujem se što ću raditi na ovom dokumentu jer sam i zamjenik član za INTU ovo je, TTIP je vrlo e, ambiciozan dokument, e, imamo pravedno natjecanje s obje strane e, Atlantika. Slobodna trgovina kaže da je to, to dobro za poduzeća, potrošače. Evropski građani će koristiti jer će kupovati dobre i jeftine proizvode to stvara veću potražnju i za lokalne usluge i e, dovodi do većeg rasta i e, stvaranja radnih mjesta. Imam četiri, e, to, pet točaka koje želim ovdje spomenuti. Izvještaj se usredotočuje na protekcionizam SAD-a. Mislim da moramo se riješiti i europskog protekcionizma. E, koji štiti potrošače u Europi. Moramo e, e, stremiti boljoj suradnji. E, mišljenje ide od konvergencije, možda možemo imati raspravu i o toj temi. Treća stvar. Carinske politike ne smiju biti uključene u TTIP-u po našem mišljenju, ali bismo trebali pogledati E, politiku e, tržišnog natjecanja mm, mm, e, recimo antitrustovska spajanja, subvencije, a umjesto da gledamo na poreze, moramo gledati tržišno natjecanje. Mislim, to je naša sugestija. Čet Četvrto, e, dijeli mišljenje izvjestitelja da trebamo najvišu moguću razinu transparentnosti. O tome nema uopće rasprave. I na kraju e, također dijeli mišljenje izvjestitelja da moramo e, naći načina da bolje zaštitimo ulaganja. To moramo pokriti pravom na regulativu zemlje E, izvan Europske unije moraju također imati e, fair postupak i s njima trebamo e, postupati pošteno. Naravno, daljnje rasprave će sigurno biti plodne i dati nam još nove elemente. Hvala lijepa Zande. Za Alde, Ramon Tremoza nije ovdje, za Guemet Kafi nije ovdje. Mariza nije tu, pa onda idem e, na zeleno. Mihel Remon ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Za nas je e, TTIP jedna od najvažnijih tema u sljedećim e, mjesecima i godinama. Pa smo pratili ovaj izvještaj s velikim zanimanjem. O izvješću Ekona imamo jednu kritičnu primjedbu e, daljnje deregulacija financijskih tržišta nije e, opcija za nas to nećemo poduprijeti ne možemo to poduprijeti u TTIP e, mislim da Ekon mora tjerati zahtjev za boljom regulacijom E, naročito e, je to važno da se to traži za SAD. E, u tom smjeru idu naši prijedluzi. Mi želimo bolju regulaciju financijskih tržišta, a ne deregulaciju. To se naročito odnosi na regulatornu suradnju i suradnju regulatornih tijela E, moramo se jasno izjasniti zato da e, regulatorni suverenitet bude u rukama parlamenta i drugih e, tijela. Ne vidimo tu druge mogućnosti. Ta prava ne smijemo slabiti ni ograničavati. Još jedna važna stvar su, je javna nabava. Europa Europa mora ući i u e, javnu nabavu SAD-a. Mm, e, e, mm, to nam se čini potpuno krivim. Mm, mi se moramo kretati u tom smjeru da forsiramo lokalno, lokalnu javnu nabavu. To treba poticati. I na kraju Naravno, mi smo mišljenja da Ekon e, e, mora e, se boriti protiv ISDS-a. I tu nema nikakve sumnje s naše strane. Mi i parlament smo protiv toga. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Remon za EFDD ne vidim nikoga ovdje. Eh, evo, kolega Alde upravo došao, ne sluteći što ga očekuje. Eh, eh, jeste vi zamjenik za Ramona Tremozu? Da? Oprostite. Dajem vam odmah riječ. Bili ste prije na redu, ali niste bili ovdje. Prostite, bio sam u uredu i malo sam zakasnio. I, išli smo dalje, ali bi vam sada dao, dodijelio riječ. Izvolite. Mikrofon. U prvom redu želim zahvaliti izvjestitelju e, na ovom e, mišljenju gospodin Koford iz Danske tu sam našao otvorena vrata i dobru suradnju. Mislim da moramo eh, se eh, složiti koliko je god to moguće eh, o svim ovim temama uključenima u TTIP-u. Tekst koji nam je predložen možda bih trebao dati ne neke predložiti, ne promjene, već neku drugčiju formulaciju e, nekih pasusa. Nabrojit ću sljedeće. E, ovaj pristup, e, pro-biznis pristup, to, o, tu nemamo alternative ako sada kažemo ne sporazumu za SAD, sa SAD-om. Koja je alternativa za Europu? gledate e, e, kolege velike multinacionalne kompanije e, posluju u SAD-u i u Europi i to već dugi niz godina. Ovaj sporazum govorit ćemo o preprekama, birokraciji, carinama E, to sada e, blokira e, poslovanje malih i srednjih poduzeća. Multinacionalne kompanije imaju mnoge instrumente na raspolaganju, mnoge resurse da sve te prepreke nadiđu. A, I one posluju i u Americi i u, Evropi. i, u Europi. trebamo ambiciozni sporazum, kao što mišljenje i kaže, Trebamo također transparentnost, moramo pojasniti što će se dogoditi s financijskim uslugama, hoće li one biti tamo ili ne. E, više transparentnosti u tokovima kapitala s ove strane. Moramo garantirati da mm, poduzeća e, e, s jedne i druge strane E, e, imaju e, jednake uvjete da tu bude dođe do pravednog tržišnog natjecanja. Ja bih neke stvari malo drugačije formulirao. U Europskoj uniji imamo tradiciju koja se tiče javnih službi to se može e, interpretirati na razne načine. Onda monopoli privatnog sektora, tu isto treba reformulirati. Već smo e, razgovarali o tome, ne, e, naravno ne želim ugroziti socijalnu državu u Europi. Slažem se dakle s ovim stajalištem. Ja nisam pravnik Možda trebamo e, još malo e, raspraviti ovu temu. Ono što vidimo ovdje jeste... Mogu vam dati jedan primjer što se o, jednog događaju u Argentini. Repsol, e, španjolska kompanija, nju je argentinska vlada ekspropriirala. Oni su mi rekli zbog e, međunarodne arbitraže smo dobili manju, e, pretrpjeli smo manju štetu e, nego što bi bio slučaj da te arbitraže nije bilo. A Argent, Tinska vlada nije eksproprirala 100% naše imovine bez kompenzacije jer su znali da ćemo se obratiti međunarodnoj arbitraži pa bi trebali platiti za nekoliko godina. Moramo pogledati kako možemo poboljšati sadašnju situaciju, e, uzeti u obzir nacionalna zakonodavstva i sudove, ali e, ustanoviti također na, u onim područjima gdje ne postoje dobre prakse. Te e, rupe treba e, popuniti. Otvoren sam za raspravu o e, ISDS-u, to, o tome se vodi velika rasprava u Austriji i Njemačkoj, na primjer. Amerikanci imaju vrlo dobre odvjetnike, to znamo. Mm, mm, mm, e, e,